Izvješće Gardini, dakle o zaključenju izmjene kolskog protokola donoseno u Dohi i otvaram glasanje, glasamo poimenično. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Ho capito, un attimo. Shvatio sam, samo trenutak nije potrebno da dižete glas. Il testo je approvato. Tekst se usvaja, izvjestiteljica ima riječ. Budući da dobro čujem, molim zastupnike da poštuju predsjedništvo i da ne dižu glas. Jako vas dobro čujem. Nema potrebe da vičete. I molim vas da budete pristojni. È una questione di buona educazione. Prego. Ovdje je riječ o lijepom ponašanju. Izvjestiteljice, izvolite imate riječ. Thank you, Mr. co That's the time today. Hvala vam. Ovo je drugi put danas da me e, ignorirate. Ja tražim prijedlog, jedan prijedlog. Pozivam, skrećem vašu pozornost na poglavlje šest poslovnika. Dakle, članak 191, zatvaranje ili suspenzija sjednice. Ovo jutro sam vam to spomenuo, a vi ste ustali i otišli. Otišli ste bez da ste odgovorili na moje potenje. Ako 40 zastupnika ovog doma odluči ustati u ovom trenutku, imamo pravo glasati o tome hoćemo li e, suspendirati današnju Mm, sjednicu zbog neprihvatljivog ponašanja oko TTIP-a. Ovo je poruka naših izbornih jedinica i mi tu uh, mi njih podržavamo. Molim 40 zastupnika da ustane i da glasamo o suspenziji prema uh, pravilu 191. Uh, Allora, questa Jutros ste podnijeli zahtjev nakon što je sjednica već suspendirana. Sada, ako prema članku 191, ako 40 zastupnika može zatražiti suspenziju sjednice, ja moram taj eh, zahtjev staviti na eh, glasanje to ćemo onda, e, o tome ćemo sada glasati. Dakle, tko želi prekinuti sjednicu ili tko ne želi. Ako glasate da, to znači da ste za prekid. ako kažete ne, to znači da ste za nastavak sjednice. Glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. La proposta Prijedlog je odbijen. nastavljamo sa glasanjem. E, a sada izvjestiteljica ima e, riječ. Prema poslovniku članku 142 i 190 prema tumačenju ako se želi prekinuti sjednica mora se navesti e, datum, vrijeme i trenutak e, za kada će se, odgođena sjednica održati. To do sada nije učinjeno. Stoga molim da se predsjedniku Šulcu prenese da mi trebamo znati ako nemamo prijevoda mogu govoriti i engleski. Prema poslovniku, nadam se da prijevod ide, moramo definirati vrijeme i datum za kada je odgođena sjednica. To do sada nije učinjeno i zbog toga e, želim znati kada ćemo glasati o TTIP-u i za kada je odgođena rasprava. E, moguće je odgoditi e, raspravu u odboru INTA i predlažem da taj datum onda odredimo za srpanj. Evo, predlažem da i o tome glasamo. Jutros nismo razgovarali o raspravi, e, razgovarali smo samo o tome da se rasprava odgodi. Zato što odluku o odgađanju glasanja već donio predsjednik prije toga. A sada prelazimo, e, to jest nastavljamo sa glasanjem sporazum između Europske unije i Islanda o sudjelovanju Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola. E, Giovanni Lavija, zastupniče, izvolite. Neću vas dugo zadržati. E, ovo je humanitarna zabrinutost. Predsjednik Šulc je danas imao važnu raspravu u parlamentu želim vas osigurati da predsjednik Šulc je vrlo dobrog zdravlja. Hvala. Non mi sembra una questione che riguardi l'ordine del giorno. Mislim da se ovaj komentar ne tiče dnevnog reda. Idemo dakle na glasanje o izvještaju Lavija. E, glasamo poimenično i glasanje otvoreno. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Prelazimo na izvješće SIPEL, pristupanje Hrvatske konvenciji o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima. Glasamo pojmenično, glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno i tekst je usvojen. Izvješće Hughesmanova. Pristupanje Hrvatskoj konvenciji o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici europskih zajednica. Glasamo poimeničnom i e, glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen.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 Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Approvato. Usvaja se. Prvotni tekst stavak 2, prvi dio. Prvi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak tri prvotnog teksta u dva dijela. Prvi dio poimenično. Otvaram glasanje. La Glasanje je zatvoreno.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 Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Četvrti dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 7. Prvotni tekst. Glasamo dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se.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 obnoviti poziv na jačanje gospodarskih i monetarnih e, mogućnosti europske propagande i to posebice na ruskom jeziku kako bismo mogli brzo reagirati i odgovoriti na nepristrane informacije koje se šire na različitim europskim jezicima. Komisija se poziva da pokrene konkretne projekte kojima ćemo se boriti protiv ruske propagande i evo dolazi do dodatka sa stručnim izvještavanjem u skladu sa novinarskim etičkim standardima i najboljom praksom. Jedini cilj je da ne vodimo protu e, propagandu, već da se borimo protiv ruske propagande. Ima li netko nešto protiv ovog usmenog amandmana? Bene, sono più di 40. Ima ih više od 40. Izvolite. Znajući da Front National je dobio zajam od 49 milijuna eura iz Ruske banke, smatram da je ovo jasan sukob interesa i da ne bi smjeli glasati na ovom, po ovom pitanju. Ja mislim eh, da eh, zloporabite nekažnjivost u ovom istanci. Eh, skandalozno je što govorite. Vi sigurno znate da nacionalni front je posudio od Ruske banke novac što nismo nikad krili. Za razliku od vas, nas nitko ne može kupiti. Dobro, nastavljamo sa glasanjem. E, stavak 12, prvotni tekst, dakle bez usmenog amandmana. Glasamo o četiri dijela. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje.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 Tekst je usvojen. Četvrti dio. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Nakon stavka 12, amandman 12. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glas. La votazione è chiusa. Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Stavak 15. Prvotni tekst podijeljen je u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 kojem ih dozvoljava da kupuju nevladine organizacije time rušeći ustavni poredak e, je e, još jedan dokaz napada na civilno društvo. Viši ih je od 40 zastupnika koji se protive usmenom amandmanu. Prelazimo na sljedeći usmeni amandman e, zastupnice Autala. Ona traži poimenično glasanje. C'è un secondo appello richiesta Imate li još jedan zahtjev za usmeni amandman? Predsjedniče, to je još zabrinjavajuće ako kolege e, ekstremne desnice su protiv ovoga, Predlažu da u stavku 21 e, neke, e, da se dodaju neke izmjene. Europski parlament poziva vijeće da osigura potpunu transparentnost političkog financiranja političkih stranaka u Europskoj uniji u skladu s preporukom Europskog vijeća Eh, a naročito eh, za političke i ekonomske dionike izvan Europske unije. Tko se protivi ovom amandmanu? Non pa- Nemamo 40 zastupnika koji se protive, stoga uh, ovo na glasanje. A zapravo zastupnica Gomes je zatražila riječ. Ja sam htio pitati gospođo Otala jer njezin amandman se tiče američkih banaka, banaka iz Katara i Srednjeg istoka i drugih banaka onda ćemo i ovo prihvatiti ako to kaže. Uh, predsjedniče garantiram e, da je ovo poziv na potpunu transparentnost e, cjelokupnog e, stranog financiranja političkih stranaka. Prelazimo dakle na glasanje usmenog amandmana. Glasamo pojmenično i glasanje je otvoreno. La votazione chiusa. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Dopo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 Votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. I tekst je usvojen. A sada glasamo o cijeloj rezoluciji, glasamo poimenično i otvaram glasanje. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Passiamo passiamo alla relazione saudargas sulla strategia europea di sicurezza energetica o europskoj strategiji energetske sigurnosti nakon stavka 1 amandman broj 5 tko je za tko je protiv suzdržani usvaja se odbija se pardon stavak 7 prvotni tekst u dva dijela prvi dio tko je za protiv suzdržani usvaja se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 Zatvaram glasanje. Tekst se odbija. Treći dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo četvrti dio. Otvaram glasanje.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 Zatvaram glasanje. Usvaja se sa devet glasova razlike. 32. Prvotni tekst, poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. La Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Evo, stavio sam naočale da bolje vidim. 33. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Tri... Provjerit ćemo 33. E, Otvaram glasanje. La votazione Zatvaram glasanje. Odbija se. 34. prvotni tekst poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Budući da na ovom glasanju um, rezultati su uvijek vrlo tjesni, molim vas da visoko dignete ruke jer ako nećemo morati sve ponavljati. 38 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Drugi dio, tko je za? A, pardon, usvoja se. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Usvoja se. 38, amandman broj 6, glasamo poimenično i glasanje je otvoreno.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 Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Stavak 43. Prvotni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 La votazione è Glasanje je zatvoreno. Tekst se odbija. 45 e, dva dijela. Prvi dio poimenično glasamo, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Drugi dio, glasamo poimenično, otvaram glasanje.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 55. Prvotni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 58. Izvornog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Puno zastupnika koji ne dižu ruke i teško je vidjeti budući da se e, rezultat uvijek razlikuje u tek nekih 10 do 15 glasova, teško je to vidjeti. Dakle, glasanje je zatvoreno i tekst je usvojen. Stavak 60, izvorni tekst u dva dijela. Tko je za? Protiv? suzdržanim Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 61. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Votazione chiusa. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 61 izvornog teksta glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen.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 Stavak 90, izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 91, izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 92, izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 94, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 102, izvorni tekst. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 103 izvorni tekst. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 110 izvorni tekst. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Nakon e, stavka 111, amandman 3, e, glasamo poimenično, glasanje je otvoreno.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 Usvaja se. 118 izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. Voto Test Test Glasanje je zatvoreno, usvojeno. 119. Izvorni tekst. Koja je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 124. Izvorni tekst. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. 125. Izvorni tekst. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 127 izvorni tekst. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 129 izvorni tekst. Tko je za? Tko je protiv, suzdržani, usvaja se. 130. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 131. Izvorni tekst. Glasamo poimenično. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. 131 izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 133 izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon 139 podnoslovi izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 141, izvorni tekst, glasamo u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 143, izvornog teksta, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 145, izvorni tekst, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 151 izvorni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 152 izvorni tekst. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 155 izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 156 izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Uvodna izjava R, amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Vote aperto. Glasanje je otvoreno. Il voto è chiuso. Glasanje je zatvoreno. Tekst se odbija. E,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 Tekst je usvojen. Uvodna izjava AB. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava AC. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, uvodna izjava AD. Prvotni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ok, vado più lento.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 Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava AK. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava AQ. Izvorni tekst. Zastupnik Gorniš. Gospodine predsjedniče, ovo se zasnova na članku 175 to što dozvoljava predsjedniku e, e, da ako ima 50 e, amandmana da to onda ide na daljnje glasanje. Ako ima više od 50 to, taj prerogativ treba iskoristiti u ovom slučaju. Mnogo kolega se pida ovaj izvještaj Lunge ovog jutra su li tu bile u, e, došle u obzir političke konsideracije? E, to ostavljam vašem sudu. Sad je prekasno da bismo o tome govorili, no to je diskrecijska ovlast predsjednika i on je e, odlučio na temelju te ovlasti. Sada glasamo o uvodnoj izjavi AKV izvornog teksta. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Sada glasamo o cjelokupnoj rezoluciji poimenično i glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. Tekst se odbija. Ja bih eh, eh, kolegi Kramene eh, objasnila da je slijedio moje objašnjenje. Ima, bilo je vrlo malo amandmana originalnog teksta. Molim da si bolje pogleda tekstove. A sada prelazimo na godišnje izvješće nadzornog odbora OLAFA za 2014. Glasamo o prijedlogu rezolucija, zajedničke e, rezolucije koje su predstavila tri kluba. Glasamo o cjelokupnoj rezoluciji, to poimenično, glasanje je otvoreno. La votazione è Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Passiamo alla situazione in Ungheria. Proposto di... Prelazimo na situaciju, na stanje u Mađarskoj. Prijedlozi rezolucija četiri kluba. Stavak tri. Prvo, izvorni tekst glasamo u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjeram. votazione Glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. Tekst se usvaja. Molim vas koji sjedite s lijeve strane da dižete ruke zato što nam je teško pratiti kako ste glasali. E, drugi dio, tko je za?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 Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 12 izvornog teksta. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava F izvornog teksta. Provjerit ćemo stavak 12 izvornog teksta. Glasanje je otvoreno. Il voto è chiuso. Glasanje je zatvoreno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 Tekst je usvojen. Passiamo alla relazione 2014 sui progressi compiuti. A sada prelazimo na izvješće o napretku Turske za 2014. E, nakon e, stavka 3, amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak 9, amandman 24, pojmenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Tekst se odbija. Nakon stavka 15, amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 37. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30. nakon stavka 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. E, nakon stavka 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 23. Amandman 16. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Tekst se odbija. Amandman 32. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33, 33 stavak 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nakon stavka 30. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 32. Amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četiri, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman jedan, se ne razmatra. Stavak 33, amandman 34, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 se ne razmatra. Stavak 34, amandman 38, tko je za? protiv, suzdržanim usvaja se. Provjera. Voto kjusa. Zatvaram glasanje. Tekst se odbija. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 35. A, provjera amandmana broj 5. Zatvoram Zatvaram glasanje. Tekst je usvojen. Ero messo gli occhiali Stavio sam si naočale upravo zbog toga. Stavak 35, amandman 35. Glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. La votazione è chiusa. Glasanje je zatvoreno. Tekst je usvojen. Stavak 36, amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 37, amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 38 izvornog teksta u tri dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Stavak 39, amandman 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbija se. 42, stavak, eh, amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani, odbija se. Stavak 44, amandman 22. Glasamo poimenično. Glasanje je otvoreno.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 Mislim da je odobren, ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Il voto è chiuso. Glasovanje je zatvoreno. Amandman 23. Pojedinično, pojmenično glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 27. Premenično glasovanje. Glasovanje otvoreno. Malo ste ljeni i kada je riječ o premeničnom glasovanju, da, osjeća se već umor. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 2. Pojmenično glasovanje. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Uvodna izjava broj 3, 12. Amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Ako ne podignete ruku, bit će teško. Znači, amandman 12. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Uvodna izjava B. Amandman e, kolegice Zomer, 8. Usmeni amandman. Kolegica Zomer, usmeni amandman. didn't it function? Ah, no, funziona, funziona. Funkcionira, funkcionira. Die Tücken der Technik. Ja, Herr Präsident, äh, ich schlage... Gospodine predsjedniče, evo ja vam sada predlažem da ispravimo jednu pogrešku. Tamo gdje kaže u in the next five years, u sljedećih pet godina, da se kaže u ovom e, sazivu. Dakle, to je već dogovoreno i molim vas da to ispravite. Tko je za, e, za, usmeni amandman? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava K, 14. amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Voto e. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. A sada glasova, glasujemo pomeničnim glasovanjem za cijelu rezoluciju. Glasovanje otvoreno. Il voto è... Glasovanje zatvoreno. Tekst je usvojen. Passiamo ora... A sada prelazimo na ovaj